Uh, Molim da uh, sjednete jer ćemo početi. Danas, uh, dakle, imamo saslušanje vezano uz na dnevnom redu saslušanje vezano uz prometnu pristupnost i povezanost sa središnjom i istanom Europu. Tri panela. Prvi panel će nam dati pregled nad prometnom infrastrukturom i pristupnost prometnim koridorima istočne Europe. Drugi panel tiče se razvoja infrastrukture, prometne infrastrukture i nedostajući transgraničnih e, područja, a sa gledišta civilnog društva treći panel se bavi e, transportnom infrastrukturom na socioekonomsku razvoj, održivi razvoj i na konkurentnost. Saslušanje će završiti najkasnije 18.30 minuta. Imamo dakle dovoljno vremena. Kao što vidim, interes članova odbora nije baš prevelik. To ćemo morati kasnije još raspraviti. Prvi panel dajem šest minuta riječi Telisu Linkajcu. On je Head of Secretary Baltičke e, pomorske regije Special Planning Initiative, skraćeno VASAB, koji će govoriti o Transport, Accessibility and Connectivity Challenges in the Baltic Sea Region. Gospodin Linkac, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, dobar dan dame i gospodo. Izuzetno sam zadovoljan što mogu danas biti ovdje. Hvala vam e, na pozivu da vam dam e, znači o izazovima transporta i pristupačnosti i vezanosti prometa u Baltičkoj rezi. Možemo reći da je ovdje znači imamo su E, ova mreža je zapravo suradnja ministara 11 baltičkih e, e, zemalja baltičke regije vezano znači uz pristupačnost i zajedničku suradnju možemo reći da teme vezano uz pristupačnost i povezanost je zapravo više e, vezano uz pristupačnost nego e, što se tiče transportnih tema. Ove e, možemo reći da ovo područje predstavlja posebne izazove vezano uz samu geografsku pristupnost. Imamo znači kombinirano korištenje različitih transportnih e, e, načina povezivanja te isto tako e, niska gustoća naseljenosti i tako dalje predstavljaju veliki izazov. Zbog toga dobre e, mreže povezivanja e, raznih regija znači ne samo povećanje gospodarskog rasta, isto tako povezujući različite regije na, e, na sjeveru, na jugu, istoku i zapadu Europe. Zahvaljujući ESPON u skladu sa ESPON evaluacijom e, samo možemo reći da e, mogućnost pristupačnosti e, samim cestama je dosta loša. Što se tiče željezničke pristupačnosti, možemo da reći da je to bolje u Njemačkoj, Švedskoj i Danskoj, a malo lošije u Južnoj Poljskoj i Litvi Možemo reći isti da postoje znači određene ranjivosti vezano uz štrajkove, štrajkove zrakoplovnih e, e, pilota, vulkanskih erupcija i tako dalje. E, pristupačnost svejedno što se tiče zrakoplovnih veza je u svakom slučaju bolje možemo reći da postoji pristupačnost e, različito od e, e, znači istoka i zapada države i to unatrag deset godina možemo reći da među povezivanje zapravo jedino poboljšanje što se tiče baltičkih zemalja željezničke E, veze su se poboljšale za centralnu Finsku, Švedsku i Poljsku, ali ne za e, baltičke zemlje. Bez obzira obzira da e, nam se čini da se za metropol, metropolska razdoblja e, e, baltičkih zemalja modalne veze se čine dovoljne za periferiju to u svakom slučaju nije dovoljno i u svakom slučaju potencijal što se tiče pristupačnosti željeznicama je ispod E, same e, srednje vrijednosti za samu e, Europsku uniju. Isto tako nemamo velikih znači teretnih terminala za teretni promet u samoj regiji. Isto tako što se tiče e, samo, e, samog vremena istovarivanja i tako dalje, to je nešto što je u svakom slučaju e, vrlo loše. U tom slučaju smanjuje kompetitivnost same regije. Neke pokazale su neke studije da postoje korelacije između pristupačnosti što, se tiče prometa i samog gospodarskog e, razvoja i e, samog tržišnog e, potencijala država i u tom slučaju istočna Europa nije u tom smislu dobra. Isto tako što se tiče dugoročnog teritorijalnog teritorijalnog razvoja pokazalo je zapravo da se treba zbilja e, da se neka pristupačnost povećala ali da neke veze u svakom slučaju nedostaju i da još neka uska grla i dalje postoje. Isto tako ta studija, studija je pokazala da će zapravo resursi e, što se tiče financiranja neće biti dovoljni da se financiraju e, predviđeni projekti. Regionalni projekti za suradnju mogu u svakom slučaju donijeti veću pristupačnost e, regije. Isto tako u okviru e, VASABA u svakom slučaju on može imati tu ulogu promicanja suradnje u e, regiji. U rujnu ove godine ministri Vasaba su u svakom slučaju govorili o tome da treba pojačati suradnju, isto tako su govorili o tome da se treba osmisliti taj zeleni koridor što se tiče prijevoza i isto tako treba povećati e, povezanost TNT e, projekta sa regionalnim transportnim projektima kako bi pojačali veću regionalnu koheziju. Hvala. Hvala lijepo i što ste se pridržavali vremena i vremenskog okvira, sve je bilo potpuno jasno. Sada šest minuta ima riječ gospodin Jasek Slahta koji dolazi sa Varšavske School of Economics. Of the ESPON ET 2050 project. Herr Gospodine Zlahta, imate riječ. Hvala vam puno na pozivu. Ja sam bio sretan što sam mogao tijekom četiri godine e, sudjelovati u ESPON, projektu koji se zove e, europski teritorijalni projekt 2050. godine i prije nekoliko mjeseci smo tjedana smo zapravo e, proizveli izvješće možemo reći da što se tiče priraču, e, pristupačnosti Europa je u svakom slučaju različita. Imamo znači najveći dio istočne Europe nije dovoljno pristupačna i nemamo dobar, dobru povezanost. Kako se to e, mijenjalo tijekom zadnjeg desetljeća? pogledajte ovu znači kartu na koji način se to e, mijenja i kako će se znači mijenjati do 2051. godine centar, znači središte Europe u svakom slučaju dobiva i poboljšava se, a ostale druge regije Europe zapravo gude, gube. Ako uzmete u obzir unutrašnju e, povezanost i pristupačnost ako pogledajte na primjer na koji način se mogu doći, može doći do regionalnih prijestolnica vezano uz pristupačnost e, cestama željezničkom i tako dalje poljska je u svakom slučaju u lošoj situaciji posebno istočna Eur, e, gdje e, ponekad treba više od tri sata da, im, da se dođe do tih regionalnih prijestolnica. Ako dođete, znači ako se vratimo na ESPON e, projekt, e, mi smo proizveli tri scenarija za 2050. godine. Prvo je promocija globalnih gradova Europe i kao što možete reći, Najviše akcije se događa u Pentagonu, znači u ovom peterokutu, a puno manje izvan. Imamo i drugi scenario koji se radi se o mreži gradova, promocija mreže gradova i možete vidjeti da je to puno uravnoteženije. Isto tako smo uzeli scenario promocija ruralnih i perifernih regija. Tu također imamo dobrih i loših strana. To je uravnoteženije, ali manje učinkovito što se tiče gospodarskog aspekta. U ovom izvješću mi smo sugestili mi smo sugerirali neke preporuke do 2050. godine. Prije svega trebamo uzeti e, u obzir otvorenost i policentričnost Europe. Kako možemo Europu promatrati globalno? Kako možemo promicati isto tako povezanost sa susjednim e, zemljama, sa istočnom Europom, ali isto tako na primjer sjever Afrike. Moramo također i promovirati zbilja regionalnu e, raznolikost i endogeni razvoj. Možemo reći da mnoge, e, mnoga mjesta u istočnoj Poljskoj nemaju tu sreću. Moramo isto tako podržati e, uravnoteženu urbanu strukturu i isto tako moramo na održivi način, održivi način upravljati na prirodnim resursima. Ako želimo otvoriti europsko tržište globalnim, globalnom tržišnom natjecanju i održivosti onda moramo biti bolje e, povezani na globalnoj razini isto tako moramo bolje povezati e, mreže telekomunikacije i moramo isto, imati bolje e, točke povezivanja u svim državama članicama isto tako inteligentne mreže za energetiku trebaju imati bolje bolji pristup decentraliziranim e, e, obnovljivim izvorima energije. Kad govorimo o promociji zajedničkog razvoja sa susjednim e, regijama onda moramo u svakom slučaju povezati Europu sa susjednim regijama isto tako moramo promovirati integrirani teritorijalni razvoj na prekograničnom aspektu što se tiče E, regionalne raznolikosti i endogenog razvoja, ako želimo to otvoriti, onda u svakom slučaju moramo imati na raspolaganju dovoljno infrastrukturnih veza na regionalnoj razini. Mnoge regije i mnogi gradovi još uvijek ne koriste na primjer e, vrline e, just in time produkcije i tako dalje. Evo možete vidjeti e, kako znači situacija je na istočnoj granici Europe vidite u svakom slučaju ovdje e, primjere osmišljavanja via karpacije i tako dalje i to u svakom slučaju može povećati pristupačnost e, povezanost e, možemo reći da istok i zapad povezanost istok i zapad nisu e, isto su važni kao i povezanost sjever i jug evo možete informacije naći na stranicama espona espon projekta u svakom slučaju Evo možete vidjeti koje su to institucije e, čim sam se radom poslužio u ovoj prezentaciji. Hvala, hvala. Hvala, sada prelazimo na sljedeći referat. Šest minuta za Matijasa Jureka. In Secretariat of the Carpathian Convention who will talk about optimizing transport infrastructure by the development of sustainable freight and passenger transport. Jurek. Gospodine Jurek, imate riječ. Hvala predsjedatelju, hvala što ste me ljubazno pozvali ovamo, naročito Tomošu Forevi, koji mi je dao mogućnost da vam predstavim karpatsko iskustvo. Počet ću time da vam prikažem što je Karpatska regija, kao što Eh, vidite, o njoj se govori kao o zelenom dragulju i zelenom banani. Eh, on eh, prolazi kroz sedam zemalja, pet zemalja su članice Europske unije. I, i prolaze i kroz regije kojima prolazi Dunav pa radimo i sa dionicama Dunavske e, regije e, na našim problemima. Karpatska regija e, njome upravlja multisektorska konvencija, to je Karpatska konvencija koja predviđa održiva razvoj i koju podržava UNEP sa sjedištem u Beču. To, tu imamo nekoliko prioriteta na nekoliko područja. Ako pogledate e, razvojne sektore e, ne radi se samo o e, raznolikosti, tu se radi o upravljanju vodenim resursima i drugim stvarima imamo razvoju politike i provedbu politike, razni protokoli, a s druge strane imamo razvoj provedbe e, strateških e, fondova Europske unije. Ja sam ovdje stavio na kartu e, situaciju u prometu u Karpatskoj reci. Imamo četiri primarne rute E, to ovisi o infrastrukturi i o pritisku na okoliš. E, imamo potrebu ne samo da povežemo istok sa zapadom, već i, i sjever sa jugom, e, što stavlja veliki pritisak na bioraznolikost regije. Naročito postoje rizik da se ugrozi ekološka raznolikost i staništa Unutar e, e, konvencije zemlje su se potrudile da se e, suoče sa izazovima. Ne radi se samo na pritiscima na okoliš, već se radi i o turizmu. Mnoga područja još nisu dostupna, ali tu postoji ogroman potencijal za daljnje razvoje, kao na primjer mekana mobilnost. Eh, ono u čemu smo uspjeli jeste eh, tekst jednog protokola koji je obvezan o održivom razvoju Karpatske regije koje su usvojili ministri eh, regija i zemalja u rujnu ove godine. To će biti važno za dalji održivi razvoj prijevoza terita i putnika. Moramo također primijeniti europske politike i zakonodavstvo. Imamo e, ključne sektore, e, to je suradnja, e, ona je široka, zemlje su se fokusirale na neke prioritete na cestovnom, željezničkom i vodenom prometu. Ne radi se samo o tome da smanjimo pritisak na okoliš, već da osiguramo i interoperabilnost i multimodalni e, prijevoz, promet. Imamo i razne projekte, jedna od njih je Alpsko-Karpatski e, koridor koji ponovno uspostavlja ekološku povezanost između e, Beča i Bratislave. Tu imamo veliku urbanizaciju i mnogo poljoprivrednih aktivnosti. E, mi radimo sa cestovnim poduzećima, gradimo most, mostove, imamo i posebne projekte za okoliš. Što se tiče transeuropske razine tu imamo e, jedan projekt e, pristup e, planinama. Tu također potičemo meku mobilnost. Ako pogledate na web stranicu vidjet ćete da partneri dolaze sa vrlo dobrim praksama održivog prometa u tim brskim područjima. Što se tiče prioriteta za budućnost, imamo ih tri Prvo je e, trebamo podržavati zemlje kako bi e, provodile e, Karpatski protokol. Moramo gledati naročito onu takozvanu posljednju milju, to jest pristup najudaljenijim regijama u Karpatima. Ono što su je Češko predsjedništvo sada podržalo to je e, e, čista infrastruktura. Na e, europskoj razini je to visok prioritet. Kako možemo zadržati bioraznolikost u raznim sektorima, kako možemo zadržati zdrav okoliš za naše sugrađane. U konvenciji želimo održati zelenu infrastrukturu E, e, raspravljati na europskoj razini, a i na nacionalnoj razini kako bi poticali razvoj projekta. E, želio bih zaključiti prezentaciji riječima da mi, nas priznaje Europska unija, partneri i zemlje članice. Svi priznaju da je Karpatska regija vrlo važan instrument na regionalnoj razini koji će nam pomoći da primjenjujemo razne prometne politike, a održimo i bioraznolikost u Karpatima. U našem kontekstu je važno da želimo sve e, e, gledati vrlo oprazno. O, o, održivi razvoj ne radi se samo o ekonomici, već i o društvenim elementima i e, ekologiji. Trebamo naći ravnotežu između svih tih aspekata. Hvala lijepa. To su bile tri prezentacije. Prije no što pređemo sada na raspravu, na pitanja i odgovore, ja bih želio e, pozdraviti da vi skupine posjetitelja, Dominik Rike, koji je pozvao izaslanstvo Federation Nationale de Transport National Routier i dobrodošli. I druga skupina koja nam se, to su e, prevoditelji, 15 njih koji se nalaze ovdje među nama, koji se nalaze u obrazovnom procesu. Tko bi želio uzeti riječ? Vim van de Kam. Gospodine hvala vam lijepa. Ik vond zelf nogal een beetje Gospodine Jurek, je zaista je istaknuo sve prednosti, sve ono što je bilo izuzetno napredno. Prva dva govornika su se osvrnuli na poteškoće, a što meni za sad još nije jasno, a ja bih e, usmjerio ovo pitanje svima trima govornicima, da li je riječ o financijskim sredstvima ili je to riječ o odobrenjima, infrastrukturnim projektima. Možda bi se to još moglo pojasniti malo bolje, jer doista imamo dojam da je riječ o nedostojećim financijskim sredstvima. Međutim, u ovoj suradnji između baltičkih e, država postoji možda i politička neusuglašenost. Možda biste nam to mogli još dalje pojasniti. Postavlja se isto tako i političko pitanje e, poteškoća koje imamo s Ukrajinom, koja u svakom slučaju e, se nalazi u projektu gospodina Linkajca Možda biste nam vi mogli kazati i objasniti kako se to u praktičnom smislu odražava. Da li normalno i dalje surađujete ili će se to odraziti kroz politiku? Eto, to su bila moje pitanje. Hvala lijepa. Tko bi htio biti sljedeći? Zine Meissner. Hvala lijepa, evo, gospodin gospodin von Kamp mi je malo uzeo moja pitanja iz usta pa prikaza imaju pomalo negativne konotacije kao stanovnica podkarpatske regije mogu se suglasiti s time zaista puno toga još nedostaje mnogo godina je izgubljeno i živjeli smo iza željezne zavise. Njemci su toliko godina imali e, za izgradnju svoje infrastrukture, a to vrijeme nama nije stajalo na raspolaganje i pored toga imamo još i dodatnih poteškoća. U istočnoj Europi smo zaista e, ubrzanim korakom pokušavamo nadoknaditi izgubljeno vrijeme i ono što je ovdje istaknuto da različite poteškoće pristupačnosti moraju biti riješeni. Čini se kao da uopće za sada nemamo nikakvu pristupačnost, međutim postoje mnoštvo projekata koji se natječaj koji se raspisuje, infrastrukturni projekti koji se realiziraju, naravno da i tu postoje probleme na koje je gospodin Jurek e, napomenuo, međutim postoje i mnoštvo toga što je realizirano. Ne bih e, željela da ovo bude politički podi, kao da se nitko ne brine o postojećim situacijama, odnosno u našim e, područjima. Naravno da se stvari realiziraju. Svaki građanin bi želio da se to realizira u roku od pet godina, međutim znamo da to tako brzo ne može ići. E, u Potpakvatskom Vojvočarsku e, govorili ste o željezničkim vezama i koridorima. Znamo da ovi projekti postoje. Naravno da se time E, ne samo da se izgrađuje cestovna infrastruktura, već i željeznička infrastruktura. ako pogledamo CEF, postoje različiti projekti koji se financiraju preko postojećih natječaja. Nije potpuno jasno koje investicije će se realizirati u konačnici gdje će taj novac završiti. Međutim, zahvalna sam što ste napomenuli ovaj problem. To me raduje. Situacija regije e, u podkarpatskom području zaista postoje problemi dostupnosti te regije. Međutim, ne bih željela da se stekne dojam da nije ništa učinjeno. Hvala vam lijepa, Gezine Meissner. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Imam vrlo kratko pitanje koje se odnosi na sve referente Prvi referent, gospodin Linkajc, je upravo uputio na to da financijska sredstva su nedostatna kako bismo platili sve ono što je potrebno. To je ono što mi u području prometa i transporta imamo. Baš jutros je e, povjernica Bulc koja je govorila o investicijskom paketu. Kako možete s vaše strane vidjeti i uočiti kako bi se mogla ta financijska sredstva za povezivanje istočne Europe i kako bi se moglo bolje financirati, da li postoje projekti koji naravno države mogu prijaviti. Hvala lijepo. Marija Grapini, izvolite. Imam vrlo konkretno pitanje što se tiče tri spomenutih prioriteta. E, e, citiram. E, želite poduprijeti zemlje koje imaju ovakove projekte, ovu vrstu prometa. E, kod e, svakog saslušanja čujemo što treba raditi, ali nam se ne kaže kako to treba raditi. Nisam shvatila vaše prioritete, moram reći. E, u Karpatska konvencija me zanima, ja živim u Rumunjskoj. Imamo i Dunavsku strategiju. Ja sam bila ministrica tada tada nije e, bilo mnogo rezultata. Ne razumijem koji je cilj ove konvencije, Karpatske konvencije. Imamo problem e, ravnoteže, razvoj infrastrukture, to je vrši pritisak na okoliš. Kako ćemo riješiti tu jednadžbu da imamo s vremena e, s jedne strane željezničku infrastrukturu, a s druge strane održivi razvoj i sačuvan očuva, okoliš? E, hvala. To je moje pitanje bilo. Sljedeći je Tomaš Poreba, govornik. Hvala lijepa. Htio bih e, postaviti, e, odnosno zahvaliti svim nazočnima i predsjedništvu i predsjedniku upravo što je ovo javno saslušanje provedeno i organizirano a isto tako i činjenica da je ova važna tema pristupačnosti, i povezanost sa istočnom Europom došla na dnevni red, jer u istinu to je tematika i to je regija želim kazati, koja se baš često, vezano uz investicijske projekte, ne uzima u obzir, međutim, koja u svakom slučaju, kada se realizira kada bi se realizirali ti projekti, tada bi to doprinjelo zaista zajedničkom logističkom rješenju te mogućnosti podjednakog razvoja, te bi isto tako ova regija bila bolje povezana. Radi se o tome da europske regije mogu i moraju se ravnomjerno razvijati. Prema mom mišljenju danas imamo sljedeću situaciju. Situacija je takva da istok, odnosno središnji dio, istočni dio Europe, s obzirom na pristupačnost, prometne povezanosti, infrastrukture, pronalazi se na neki način u europskim programima, ali s druge strane ne uzimaju se u obzir kao neke druge regije, mogli bismo čak reći da su zapostavljene. To je povezano s time što e, vlade pojedinih država nemaju političku volju da se ova situacija riješi i uopće zapodjene je, dame i gospodo, htio sam isto tako iskazati da bismo trebali razgovarati o tome kako ova investicijski zaostatak s obzirom na pristupačnost financijskim sredstvima istočnoj Europi u idućim godinama ipak bude uzeta u obzir, odnosno kako bi se moglo pristupiti ovim financijskim sredstvima, kako bi se u konačnici povezanost Istočne Europe sa ostalim dijelom kontinenta bio realiziran. Znači Bugarska, Poljska, Rumunjska, dakle da stanovnici tih država, zahvaljujući recimo Via Karpatijom, imaju povezanost sa ostatkom Europe, te da zaostatak u razvoju bude naprosto prebrođen. Taj dojam bi građani morali dobiti, a isto tako realizacija bi morala biti moguća u kraćem roku. Nema nikakvih dvojbi da brza cesta S19 u Poljskoj, da ova brza cesta Via Karpatija, da li će ona ići u realizaciju ili ne, u svakom slučaju ona će biti e, šansa za istočnu Europu u razvojnom smislu ako će se ova trasa graditi. Naravno i to će doprinijeti tome da se mnoštvo problema s kojima imamo e, na neki način smo suočeni u toj regiji, mogli bi se time riješiti i time bismo se mogli posvetiti drugim projektima. Ne bih želio da se stvori dojam da je naše zasjedanje danas zapravo tako u ustoličena da se govori samo o političkim aspektima. Želim podsjetiti da u 2007. godini e, dogovoreno je i potpisan je sporazum u Poljskoj u okviru kojeg sporazuma su svi nadležni ministri iz dakle svih zemalja kroz koje bi trebao ići Via Karpati stavili svoj potpust na dokument da se ovaj projekt što brže realizira. Nažalost, veći dio tih financijskih sredstava u prošlosti je naprosto odlazio u krive fondove, dio se izgradi, dakle onaj dio koji je kolegica spomenula, međutim od Litve preko Bjavistoka, Lubljina, Čevku, sve dole do Slovačke, cijeli taj koridor, cijeli taj projekt zapravo se ne realiziraju onim tempom i onim načinom kako je dogovoreno. I trenutno stvar zapravo izgleda da se projekt uopće ne realizira. Ako poljska vlada, ja ću vrlo brzo završiti gospodine predsjedniče, ukoliko TNT mrežu spominjemo. Dakle, i ako se uzme ova trasa u TNT i da se uzelo u projekt pod TNT, bili bismo daleko dalje nego što smo to danas. Samo pojedinačni dijelovi se realizirao kao dodatni dijelovi, ali ne oni osnovni trasirani elementi koji su bili predviđeni referenti su imali šest minuta, a mi bismo sad trebali postaviti pitanje, ne može biti da vi budite duži od referenata. Mislio sam, ja bih zaista molio da budete kraći. Evo, sad posljednja rečenica koju sam kanio izreći, drago mi je i veselim se da smo čuli da možemo razminjivati iskustvo i mišljenja i kako bismo mogli razmišljati u smjeru budućeg prioritetnog razvoja ove trase kako bi se to zaista realiziralo u godinama. Hvala lijepa. Dakle, tri minute ograničavamo, ne morate iskoristiti punih tri minuta, ali neka svatko dođe do riječi. Gospodin Marinesku. svi not two. <laughs> you are very... E, tri minute, ne dvije minute, baš ste darežljivi. E, Sa slušanja je promet, e, povezanost u srednjoj istočnoj Europi. Kao što znate, Imamo jednu novu politiku e, prometa u Europi, TNT, imamo dva e, sloja, e, temeljni i sveobuhvatni, sveobuhvatna mreža. Europa jeste učinila nešto za povezanost i dostupnost u svim područjima u Europi, uključujući i istočnu Europu ali mislim da mi možemo nešto učiniti. Moramo imati užu suradnju između e, država članica na tom području. E, e, imamo CEF, imamo kohezijsku politiku, imamo investicijski plan, imamo čak i fond za regionalni razvoj. Novac je dostupan do neke mjere Suradnja između država članica je važna. E, na taj način možemo provoditi e, projekte. E, što mislite o tome i što znate o tome? Hvala lijepa i sada još Klaudija Papadel. Počet ću time da je ova rasprava vrlo značajna, važna Eh, infrastruktura investicije u eh, srednjoj i istočnoj Europi. Moramo dobiti eh, konkretne prijedloge za investicije u tom dijelu Europe. Sa programom TNT moramo imati specifičan program za srednju i istočnu Europu. Trebaju nam konkretni prijedlozi za koridore kako bismo se bolje povezali sa istočnim regijama. Tako ćemo imati direktne e, veze s istočnom Europom. Mislim da je ovaj problem e, spomenut kada smo govorili sa povjerenicom Bulc. E, moramo povezati istočnu Europu sa ostatkom svijeta. To je i komercijalno pitanje to se može ostvariti samo pomoću prometa. Stoga trebamo konkretne prijedloge, a mi kao zastupnici u Europskom parlamentu moramo davati takove konkretne prijedloge u našim zemljama, moramo objašnjavati situaciju, e, mrežu TNT i mrežu koja bi nam omogućila da se povežemo sa Rusijom, Kinom i drugim zemljama koji se nalaze na istoku Europe. Naravno, to je ambiciozan program, ali moramo ga ostvariti. Moramo dobiti prijedloge i ideje kako bismo e, ostvarili ovaj koridor prema istoku. Hvala. Imamo dalje na listu. E, Rusija i Kina je lijepa vizija, a kad e, smo sada proširili se na istok već deset godina, a još nismo s njima dobro povezani. E, željeznička mreža ima mnogo rupa, naročito na granicama. Tko je odgovoran? Države članice. Nijedan projekt u Europi se ne može realizirati ako zemlje članice to ne žele. A mnogi projekti Mm, mi, mi smo raspravljani s državama članicama, onda su rekli mi to ne želimo. E, stoga je u prvom redu greška na državama članicama. E, e, nešto se događa, ali znamo i deficite. Poljska je željela 1,2 milijarde prenijeti sa tračnica na ceste. Poznam puno projekata 30-40 projekata e, gdje smo mogli investirati u Poljskoj i poboljšati veze. E, to e, nije tako drastično kod drugih država članicama. Što se tiče prekograničnih problema i prelaza granica, odsječak od granice do sljedeće željezničke sljedećeg čvora da tu komisija mora razmisliti. E, ponovno uspostavljanje e, tih očečaka koji su razoreni ratom, to bi trebalo e, poticati. A treće što je važno, da gdje su sada glavne zadaće, gdje su najveće rupe. Tu se moramo zalagati. Mi smo svi za ujedinjenu Europu. A tome pripada i bolje, pripadaju i bolje prometne veze. A sada imamo još svi, e, imate tri minute za odgovor, gospodine Jurek e, i gospodine i prvi govornik. E, biti ću kratak u odgovorima. Naravno, moja prezentacija se usredotočavala na šanse, na mogućnosti Mnogo se toga događa u okolišu. E, moramo e, identificirati najbolje prakse u svojoj zemlji i u drugim zemljama. Ne počinjemo iznova. E, u našoj konvenciji imamo strateški projekt. Mi e, podupiremo države članice koje provode taj projekt. E, tu imamo ne samo vlade, već i predstavnike civilnog društva, privatni sektor, ljudi koji imaju iskustva kako izgraditi zeleni most, kako integrirati e, zelene planove u opće planove. To se već događa. Ono što trebamo i što poduperemo jeste da identificiramo te najbolje prakse i po, e, usvojimo ih na, novih, na novim projektima. To se ne tiče samo Karpata, već i Alpa. Austrijanci imaju mnogo iskustava sa zelenom infrastrukturom, promet i biorazno, bioraznolikošću. Tu imam dakle partneri iz alpskih e, regija i karpatskih regija su se sastali na tehničkoj razini E, imaju potporu vlada e, za te aktivnosti. Mogu vam o tome dati više informacija. To je važno za gradnju kapaciteta. U Karpatskoj e, konvenciji imamo multisektorski, višesektorski pristup. Želimo se povezati s drugim važnim sektorima u našoj konvenciji. Prvo je Ministarstvo za okoliš ali imamo i druge instrumente, pravne instrumente i druge. U prometu imamo i ljude iz ministarstva za promet, za bioraznolikost i drugih relevantnih ministarstvama. Kako naći ravnotežu između razvoja prometa i bioraznolikosti? Tu imamo iskustava, ali tu ravnotežu treba održati. Moramo ići na konkretnu razinu kako to primijeniti Nadamo se da ćemo i dalje podupirati zemlje u tom smislu. Što sam na kraju e, naglasio da imamo važne e, veze e, sa zelenom infrastrukturom. Europski parlament je donio jednu rezoluciju o zelenoj infrastrukturi Sada e, e, nastojimo i primijeniti tu zelenu infrastrukturu. Moramo povezati promet, bioraznolikosti raznolikosti druge relevantne sektore. Na karpatskoj razini sada e, pratimo ministarske odluke i nastojimo ih provesti. Tu je planiranje i razvoj vrlo važan sektor. Hvala lijepa. A sada gospodin Šlahta. Hvala lijepa na ovim pitanjama. E, e, to je zaista izazov da e, na sve to odgovorim za tri minute toliko sofisticiranih pitanja, ali nastojit ću odgovoriti na ona najvažnija. U prvom redu, što je sadašnja situacija? Kako stojimo? govorili smo sa kapitol Žežu, to je 300 km od Varšave ali e, e, e, vlakom se putuje između 6 i 7 sati. Volim putovati vlakom, ali to je ipak, ipak neprihvatljivo. Naravno da trebamo inovativno razmišljanje. Ta područja su izložena vanjskim granicama i drugim problemima. To je sigurno. Tu moramo inicirati što je više energije E, imamo i e, e, rupe u tom lancu. Ako gledate granicu između Češke i Slovačke, tu nema planina. I to je neprihvatljivo. Trebamo također dobre odnose s Ukrajinom. Trebali bismo granicu omekšati na primjer, s Rusijom smo imali e, eksperiment e, da smo primijenili ne šengenski režim viza. Zašto to ne bismo pokušali i s Ukrajinom? Sličan e, vizni režim kako bismo poboljšali infrastrukturu između Poljske i Ukrajine i nekih drugih zemalja. Želio bih također istaći da gustoća prometa E, nije jedina važna stvar. U nekim istočnim predjelima Poljske imate tako rijedak promet jer su veze loše. E, e, loše su veze pa nema prometa. Drago mi je da su važni dijelovi ove ceste o kojoj smo razgovarali u sada u pripremi ili e, već gotovi. E, promet se može odvijati ako imate vezu od točke A do točke Z. E, ne možemo povezivati samo glavne gradove. Lokalne veze i poboljšanje lokalnih veza su još uvijek važne za zemlje poput Poljske, možda Rumunjske i neke druge zemlje. Ne možemo prihvatiti da putujemo satima i satima e, kratke pruge, a to traje satima. To je neprihvatljivo. Hvala lijepa. A sada gospodin Linkajc. Hvala vam zbilja na ova dosta komplicirana, na ovim kompliciranim i složenim pitanjima i trebalo bi nam puno vremena da kažemo zašto postoje zapravo ti e, jazovi između e, središnje i istočne Europe i središta Europe. Zašto su se oni u prošlosti pojavili? Postoji naravno jazovi financiranja, isto tako postoje isto veliki tehnički raskoraci vezano uz samu interoperabilnost. Također postoje jazovi u svijesti ljudi različitih e, država. Želio bih ovdje dati jedan specifični e, primjer vezan uz Baltički koridor. Vasab e, i mreža i mreža znači stručnjaka u okviru Vasaba su bili osmislili taj baltički koridor čak i četiri ali trebalo je 20 godina da se on tako osmisli i realizira. To su u svakom slučaju odluke nacionalnih eh, vlada i ponekad vizije nacionalnih vlada mm, su previše usredotočene na unutarnja pitanja. Ako govorimo o financiranju i podršci te kako bi se to moglo ostvariti. E, možemo reći da nikad nema dovoljno financijskih sredstava, u tome se slažemo. Želio bih e, zapravo e, reći da i zahvaliti TNT politici koji koja nam je konačno nešto donijela, koja će u svakom slučaju povećati e, pristupačnost i dostupnost naših regija. No kako bismo mogli koristiti druge izvore financiranja iz drugih dijelova? Imamo na primjer iz DG regije, regio imamo interreg e, financiranje vezano uz transnacionalno prekogranične projekte u mojoj prezentaciji sam rekao da ima zbilja uspješnih primjera e, zemalja koji su surađivali na regionalnoj razini, koji su koristili ovaj e, e, meki instrument financiranja kako bismo znači dodali neke dodatne aktivnosti i kako bi se zapravo smislili projekti tnt na regionalnoj razini, na e, gradskoj razini i tako dalje je organizacija koji, koji uključuje znači e, rad i suradnju e, stručnjaka za e, prostorno planiranje iz 11 zemalja. Mi želimo ovdje na primjer lansirati također znači cijeli ovaj smišljenje povezivanja Balti, Baltika kroz razne čimbenike isto tako sa logističkog aspekta, sa logističkim e, e, kompanijama iz privatnog sektora. I to možemo reći da bi u okviru TNT e, politike i okvira trebali zapravo uključiti i razne druge nivoe. Evo, to je ono što sam želio reći. Hvala lijepo kolegicama i kolegama, a isto tako i sudjenicima panela. Sada ćemo malo smijeniti ekipu za drugi panel. Gospodina Pajnu, gospodina Ortila i gospodina Popova bih molio da dođu ovamo k meni. Thank ihali i ti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 tu će se obraditi poteškoće i problemi vezano uz infrastrukturu, transportnu infrastrukturu, vezano uz nedostajući prekogranične poveznice u regijama, a i sa gledišta civilnog društva. Raduje me što imamo tri stručnjaka koji će nam prezentirati prvima riječ Soltan Pajena. On je predsjednik, odnosno predsjednik Županije Hajdu Bihar iz Debrecena. On će govoriti development of cross-border links and projects. Eh, gospodin Pajna, imate riječ. Gospodine predsjedniče, Gospodine predsjedniče, gospodo zastupnici, zahvaljujem se na pozivu koji ste nam uputili. Županija Hojdu županije treći, treća najveća županija u Mađarskoj. Možemo kazati da je to malo područje usporedbi sa svime onime što smo do sada bili čuli. Međutim, možda bismo mogli dati uvida u to u koju svrhu zapravo koristimo porezna sredstva i financijska sredstva koje smo dobili iz Europe i to za po razdoblje 2014. 2020. Posljednjih godina e, autocesta M3 i M35 su izgrađeni, to je dalo zaista veliki poticaj gospodarstvu u toj regiji, a što se tiče infrastrukturnog razvoja, e, imali smo u Debrecenu sa razvojem zrakoplovne luke velike šanse za budući razvoj. Mi smo na samom istočnom rubu Mađarske i sve prednosti i nedostaci samograničnog područja mogu se vidjeti upravo kod nas. Nalazimo se doduše u jedinstvenoj Europi, međutim na samim vanjskim granicama, šengenskim granicama, uz Rumunjsku. Što se tiče dakle e, utjecaja, to zaista je velik utjecaj na regionalnu infrastrukturu kako sjeverno-južna poveznica, tako istočno-zapadna poveznica Debrecen i Hojdu Bihar, Županija je prometno čvorište Autocesta do Vaša Ršnomen je važna, a isto tako i krak e, sa autoceste M35 e, vodi nas ravno u Debrecen. A isto tako i željeznica koja je osposobljena za vlakove e, sa velikim e, brzinama je dovedena do Bercena. Što se tiče prometne infrastrukture, možemo kazati možemo kazati Bogu hvala da je Debrecen e, u priključen na europsku cestovnu infrastrukturu i mrežu. Imamo veći broj E, veći broj graničnih prelaza, Bihor Keresteš je najveći granični prelaz, a osim toga imamo i aerodrom sa logističkom bazom u samom našem mjestu Debrecenu. Pored toga postoje još neka manja čvorišta, a isto tako i manji granični prelazi za prekogranični promet, a isto tako i željeznički promet. E, usprkos tome kapaciteti e, prometovanja između Rumunjske i naše županije su još uvijek vrlo mali. U razdoblju od 2007. do 2013. provedene su veliki projekti, već sam spomenuo autocestu, što se tiče operativnih programa cestovne infrastrukture, imamo s tim u vezi veći broj modernizacija, to jest e, za najteža teretna vozila je uređena infrastruktura, a isto tako i nacionalna Mm, državna cesta broj 4 modernizirana. Što su naši planovi u razdoblju 2014. do 2020. godine? Možemo kazati konačno da ćemo u ovom razdoblju dovršiti na kraju ovog razdoblja sve granične prelaze i bit će dostupni autocestama. Do 2016. godine e, nacionalna mreža autocesta dopreće i do granice s Rumunjskom, a isto tako i do ukrajinske granice će također biti izgrađena autocesta. Nažalost, na ovoj foliji to ne vidimo. Dalji razvoj e, državnih cesta, to je državna cesta broj 4, koji će E, biti poluautocesta, a ići će do Pušpök Ledanja. Nastavit će znači se u obliku poluautoceste. Veći broj infrastrukturnih objekata financirane su s tim u vezi i sredstava Europske unije. Kao što sam spomenuo, naša županija graniči sa Rumunjskom, zelenom je označen ovaj granični prelaze u razdoblju 2014. do 2020. Izgradit će se još daljni granični prelaze na rumunsko-mađarskoj granici, a to će sve biti u okviru njemačko-mađarskog transgraničnog e, povezivanja koje je dogovoreno. Ovo ljeto Mađarska i rumunjska vlada potpisale su sporazum kojim bi se trebalo omogućiti da se povezane regije, to jest međutim granicom razdvojena mjesta i lokalna e, određena područja budu ipak bolje povezane. Od drugog svjetskog rata ovi spojevi i prelazi ne postoje. Zbog toga su granična područja bili u gospodarskom smislu, a i u kulturnom smislu nepovezani. Hvala lijepo, hvala lijepo. Sljedeći govornik je Vladislav Ortil, koji je e, predsjednik podkarpatske regije, govorit o temi The State of Transport Infrastructure and its Impact on the Crossover Traffic. Gospodin Ortil, imate riječ bardzo, panie przewodniczący, e, szanowni państwo. E, myślę, że e, elementem... Štovani gospodine predsjednik, hvala vam lijepa. Štovane dame i gospodo, izuzetno važan element za gospodarski razvoj je da postoje poveznice kako društvene, tako i kulturne i prema istočnoj Europi. Naravno to se odnosi i na našu državu. Međutim, treba i dalje voditi političku raspravu da li ćemo ići u tom smjeru ili ne. Pa ako svi govore o tome, onda je to ipak jedna sadržajna rasprava koja u svakom slučaju dotiče tematiku problematike naših država i u svim ostalim dijelovima re Europe. Kada pogledamo ovaj zemljovid, e, tada vidimo trasu S19 e, koja kreće i prolazi kroz istočne dijelove naše države, kroz Slovačku, sve do preko Mađarske, Rumunjske, Bugarske prema jugu. To su najslabije razvijena područja u našim državama i regijama i zbog toga je strahovito važno da se stvori ova poveznica. Jedan vrlo važan odlomak je i karpatski Karpatska regija. Željeli smo da Karpatska regija postane e, pristupačna, ali ne da se pri tome e, uništi prirodni resursi 700 km o kojima ovdje riječ, od e, toga je do sada izgrađeno svega 50 km u Poljskoj. Dakle, tu zaista možemo vidjeti prve utjecaje, učinke vidimo različite razloge koji se kriju iza toga. Ako pogledamo odnos 50 spram 700 potrebnih kilometara, to zaista nije mnogo. E, međutim, riječ je upravo o tome da se podkarpatska regija otvori e, ali isto tako da se ova e, Vojvodina otvori prema Europi, a isto tako i prema jugu. To su naravno veliki financijski i koji nas čekaju i koji su potrebni. Nije to sve tako jednostavno, ovaj zeleni dio se e, već e, realizira, međutim A4 autocesta i nastavak autoceste čeka još svoju realizaciju. Izgleda doista tako da se aglomeracija naše regionalne glavnog grada Češov rastereti od e, zagađenja. Što se tiče prometne situacije, zaista imamo tragičnu situaciju. Ovdje imamo e, dionicu prema Bogu u Huawei. E, tu postoji velik broj vozila koji svakodnevno prolaze 30 tisuća dnevno. Vidimo pojedine dijelove koji su već danas pokazuju sve svoje posljedice što se tiče uništavanja priroda, ali isto tako i buke koja se stvara. Upravo u noćnim satima ovdje imamo na udaljenosti od stotinu metara e, stalno opterećenje bukom ne glede E, dakle na situacije kada dolazi i do e, zastoja na samim cestama. Kada pogledamo investicije, prvi dio operacionalizacije infrastruktura, a isto tako drugi razlog je i zaštita okoliša. Druga trasa na istoku Poljske, tu imamo isto tako i regionalnih pristupa. Tu je riječ upravo o tome da se e, povežemo e, za ostale mreže i da vidimo koje su financijske mogućnosti. Postoje različiti financijski izvori, međutim sve se zajedno može podvesti pod razvojni instrument uz naš državni instrument, financijski instrument, naravno da se time mogu ostvariti i drugi učinci ovdje vidite plave točkice, odnosno crvene točkice, na kojima se vide pojedinačne moguće projekte za investiciju, a koji su neutralni prema e, pitanju zaštite okoliša. Znači, to su šanse za razvoj, za društvo, za gospodarstvo u našoj Vojvodini i u našoj državi. Ovo može biti zaista model koji će možda vrijediti samo za potkarpatsko područje ili za Poljsku, međutim i sve naše države susjede koje su povezane i koje leže na trasi S19 mogu uzeti ovo kao primjer, kao sinergetski učinak koji je zasigurno moguć. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Popov, gospodin Popov, Sustainability, Environment and Social Impact of Cross-Border Transport Infrastructure. Imate riječ. gospodin председател, благодаря svički za за tu i za тази покана. Dobar dan svima, hvala vam na ovom ljubaznom pozivu ovdje, znači u ovoj, mi smo mreža organizacija koja prije svega zagovaraju okolišnu politiku, no isto tako e, gledaju na koji način se novac koji je investiran u projekte e, bude upotrebljena na pravi način kako ti projekti ne bi bili štetni za okoliš. Prije svega mi smo usredotočeni na e, osmišljavanje programe. Novi ovaj program imamo od 2000 od 2014. do 2020. godine. Većina nas je uključena u radne skupine u okviru regionalnih e, e, programa i u određenom periodu mi smo došli do nekih zaključaka koje bismo željeli podijeliti s vama. Ovi programi nisu bili e, još uvijek finalizirani i sigurno će biti promjena. No, Oprostite. Ono što kao konkluzije je e, sljedeće. Ako pogledate znači ovaj grafinok, grafikon na lijevo, znači imamo znači e, vezano uz period 2007. 2013. godine. Na e, desno imamo 2014. 2020. godinu. Vidite što se tiče u okolišnim u politikama što se tiče transporta i okoliša, vidim da su, vidite u svakom slučaju došlo do velikih promjena. Kad pogledamo financiranje u ovom trenutku možemo reći da ipak nema nikakvih e, dubinskih promjena. U svakom slučaju mogli bismo doći istih zaključaka kad pogledamo situaciju zemlju po zemlju. Bez obzira na to što je željeznički promet prioritet do 2020. godine još uvijek vidimo da najveći broj država članica u našoj regiji prije svega investiraju u e, prijevoz u cestovni promet. Možda je jedini, e, jedina iznimka Mađarska gdje oni imaju jedan uravnoteženiji udio ta dva prometa. Kad smo slušali ove prezentacije do sada, činilo mi se da e, da da politike koje se usvajaju na europskoj razini ono što je e, usvojeno u parlamentu da i ono što se zbilja događa na terenu da su to zbilja različite stvari imamo podršku politika ali kad dođemo do nacionalnih e, planova i želja na nacionalnoj razini onda distribucija e, financijskih sredstava se onda čini na drugačiji način vezano uz osmišljanje priorite, prioritete. Ovdje znači imamo načine financiranja i preporuke vezano uz znači dugi niz godina rada na području e, znači transporta što se tiče ten TEA i e, koridora. Investicije koje su e, ponuđene za 2014. i 2020. godinu ni u kojem e, slučaju ne implementiraju u, e, u potpunosti okolišne politike na europskoj razini. Isto tako mi osjećamo da politike do 2020. godine neće proizvesti nikakve različitosti u našem sustavu što se tiče prometa u tim regijama. Isto tako, vidimo da postoji isto tako i sistemno, sistemsko krštenje e, znači zakona vezano uz okoliš uključujući ten te e, e, uredba vezano uz zaštićena područja i tako dalje. Možemo reći da je to situacija u Bugarskoj sa Krasnom Gorč, isto tako to je situacija u drugim e, e, mjestima. kad e, gledamo te projekte, čini nam se da u ovom trenutku nacionalne vlade u našim zemljama uzimajući u obzir e, procjene učinka da da u svakom slučaju gledaju manje kakvi su uvjeti i na koji način se nešto može e, provesti u samu stvarnom. U mnogim e, zemljama sustav prometa nije e, sačinja, ne misli se, ne razmišlja se kao jedan holistički sustav. Imamo znači cestovni promet, željeznički promet, zrako, zrakoplovstvo i tako dalje, zračni promet i u tom zapravo sustavu zapravo možemo reći sa dugoročni projekti determinirani i određuju se u ministarskim e, uredima, a ne zimaju se u obzir mišljenja određenih čimbenika i dionici zapravo ne mogu utjecati na nekakve e, promjene vezane uz implementacijsku fazu. Hvala vam. Hvala i time smo došli do trenutka kada otvaramo krug e, pitanja i odgovora. Tko ima pitanje, komentar? Gospodine predsjedniče, zahvaljujem se referentima na svojim izlaganjima. Ja bih imala jednu opću napomenu. Moja država koja se nalazi u srednjoj Središnjoj Europi, Češka republika, zaista nije tema ovog panela niti ovog našeg susreta. Međutim, u svakom slučaju mišljenja sam da neka područja i neka pitanja mogu biti uzeta u obzir. Ova rasprava nam se čini izuzetno važnom s obzirom na činjenicu što je Europski parlament dao svoje mišljenje o bijeloj knjizi vezano uz promet, ukazano je na različita područja i povezanost te izgrađenost cestovne i željezničke infrastrukture u pojedinim državama članicama. To je ujedno i uvjet Europske komisije, a i uvjet koji je izrečen prema europskim regijama. Kao što je gospodin Kramer istaknuo, transgranična povezanost je izuzetno važna. Češka republika još uvijek je jako loše povezana željezničkim infrastrukturnim prelazima prema Njemačkoj, ali isto tako i prema istoku. Češka republika i Slovačka nisu E, bili e, podijeljeni željeznom Zaveznom. bili su jedna država, međutim prometna povezanost je izuzetno loša, a to ima pak posljedice na najmanje razvijene regije u obje države. Ovo se mora poduprijeti, ova inicijativa, a tek onda bi bilo moguće da se investira u cestovnu infrastrukturu, Mogu samo potvrditi sve ono što je ovdje izneseno, izrečeno. Nije riječ samo o financijskim sredstvima, riječ je isto tako i o političkoj volji u državama članicama kako bi se zaista investiralo u cestovnu infrastrukturu i prometnu infrastrukturu općenito. Međutim, izuzetno je važno da se projekti, prometni projekti pripreme tu mi se čini da je to još uvijek problematično pitanje. Vidimo da tu dolazi do velikih razmimoilaženja i velike napetosti u posljednje vrijeme. Pa uprkos e, i e, stavovima koje su zauzele udruge za zaštitu okoliša postoje dakle razmimo leženje između projekata i s druge strane nadležnim administrativnim zahvatima. Evo ja mogu potvrditi u cijelosti ono što je izrečeno i zahvaljujem na raspravi. Sljedeći govornik je Andor Deli. Hvala lijepo. Mislim da je zaista nepotrebno naglasiti i istaknuti ulogu regija. To je važna uloga e, vezano uz transgranični promet općenito. Isto tako sam mišljenja da regije, a i zbog toga me to izuzetno raduje što danas imamo predstavnike ovih regija. Riječ je o tome da moramo biti daleko oprezniji i moramo imati na umu proračunska sredstva, one moraju biti uplanirana na vrijeme, moramo dozvoliti mogućnost da ove regije iskoriste ova sredstva na najbolji mogući način. Mi smo čuli u prezentacijama da je veći broj projekata već e, na putu da bude realizirano. E, računa se isto tako na sredstva iz CEF-a, to su projekti u pripremnoj fazi, a danas ujutro smo čuli i povjerenicu za promet e, u raspravi. Jasno je naglašeno da se računa potpuno čvrsto sa time da će se novčana sredstva moći koristiti iz CF-a. Čuli smo da postoje sredstva, čekaju se projekti, a isto tako ponekad je samo riječ o kvaliteti projekata. Riječ je o rastu gospodarstva, riječ je o stvaranju novih radnih mjesta i mislim da bismo zaista ovdje morali istaknuti kvalitetne projekte koje treba predati. I time se vraćamo naravno na mogućnost financiranja. Puno toga se investira, velika su to sredstva, pripreme same su izuzetno dugotrajne i skupocjene. Potrebno je da se ustoliči jedna određena pomoć regijama u ovoj fazi kako bi se u ovom novom mehanizmu financiranja moglo uopće pristupiti svojim projektima pitanje, naravno ovih novih putova kojima ćemo krenuti, a mi u odboru moramo pripaziti na to da komisija regijama e, na neki način omogući pristup sredstvima, a što smo bili čuli od povjerenice Bulc, jer je izuzetno važno da se kvalitetni i dobri projekti realiziraju u konačnici. Hvala vam. Danke sehr, die nächste ist Elisabeth Lukas. Gospođa Elizabet Lukaševska. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem uistinu na ovim interesantnim e, izlaganjima vidljivo je kako su ove inicijative koje su krenule od samih lokalnih razina izuzetno je lijepo e, vidjeti i dobro je vidjeti kolika je potreba za investicijama, koje su investicije potrebni, kako se planiraju. Sve ovo, naravno, u konačnici mora detaljno proučiti mala lokalna područja, kako ih možemo poduprijeti Stoga zahvaljujem zaista na primjedbama koje su iznijeli govornici aktivnost koja se događa na ovoj lokalnoj razini nam je izuzetno važna. Gospodin Maršal je potpuno jasno pokazao kako ovi projekti, gospodin Ortil je iskazao da su to e, infrastrukturne programe u Istočnoj Poljskoj, postoje regionalni programi, isto tako koje se odvijaju na regionalnoj razini. Svi govornici su međutim nekoliko puta naglasili da su najveći problemi u samoj realizaciji investicijskih projekata, a to je pak nedostatak e, naprosto financijskih sredstava i zbog toga mi je drago gospodin Ortil da ste istaknuli e, nadam se da će s19 biti brzo realiziran kako bi i Vojvodina koje e, će biti uključene u projekt S19 i prolaz trase dobiti ta financijska sredstva. Danke, Auch den... Hvala. Hvala gospodine predsjedniče, hvala na ovim konkretnim analizama e, na licu mjesta koje smo vidjeli i u e, Vojvodinama istočne i sjeverne Poljske u smjeru e, Baltika kako se razvijaju ovi prometni pravci i koridora. Međutim, moje pitanje ide u smjeru sljedećem. Za svih deset koridora koje smo u zadnjem sastavu, u parlamentarnom sazivu, koje smo odredili i imenovali smo koordinatora koji kao takav sa ministrima zaduženima za promet e, isto tako treba usuglasiti i E, napredak investicije, pa i na državnoj razini, ne znam da li je to išlo na lokalnoj razini Vojvodine, poljskih e, e, dakle, lokalnih razina, kako bi se zaista u konačnici dobili prioritetni pravci i kako bi jedan prometni pravac njegova važnost je dobar onoliko koliko je moguće opterećenje, a to pak je opet izuzetno važan preduvjet da se koridor koji kreće od e, Crnog mora, Atene, ide prema Baltičkom moru, da se zapravo S9 e, koji ide od Crnog mora, od e, Sredozemlja prema sjeveru naprosto bude u sklopu ove koordinacije. To je izuzetno važno. Za CEF nismo imali e, investiciju u području trona, već smo raspravljali o tome da se stavi na raspolaganje 11 milijardi eura iz kohezijskih sredstava i kohezijskog fonda i htjeli smo da upravo se započnu ovi transgranični projekti, a sada smo na iznosu od 24 milijarde eura. Povjerenica Bolc nam je danas e, uz sve poluge koje će se uzeti u obzir prilikom 13, 315 milijardi paketa, a koji dolaze i iz našeg e, sektora prometa, koja kaže da će čak sredstva biti veća i kaže da je to jedina mogućnost. Ovo je bila izuzetno važna izjava povjerenice. Ako želimo razvijati gospodarstvo, ako želimo stvarati radna mjesta, onda moramo imati infrastruktura, prometni pravci. Moramo investirati u prometne infrastrukturne projekte, oni moraju biti priključeni na sve pulsirajuće gospodarske tijekove. S da je riječ o istočnoj Europi i ovdje još imamo dodatnu mogućnost kako bismo investirali dodatno u kroz strukturne fondove koji su isto tako su stvoreni za upravo države članice kojima je to potrebno. I tu osjećamo da smo imali 25 godina železne zavese, međutim e, područja ciljeva, e, ja sam dolazim iz istočne Njemačke, znam koliko je bilo teško da se uopće izgradi cestovna infrastruktura. Ova koordinacija je izuzetno važna i zbog toga moje pitanje ide u smjeru da li imate kontakte prema koordinatorima i prema ministrima u pojedinim državama članicama kako bi se tamo i na toj razini utvrdilo e, prioriteti kako bi se isto tako djelovalo transgranično. Tomaš Borever, izvolite. E, very briefly, I promise. Vrlo kratko. Želio bih prije svega zahvaliti svima na vrlo interesantnim prezentacijama. Prije svega imam pitanje za gospodina Pajnu. Koje je vaše mišljenje što se tiče o mogućnostima povezivanja e, karpatske strategije koja se raspravljala, o kojoj se raspravljalo u Europskom parlamentu i sa ovom Vijom Karpatijom. To bi zapravo bilo važno, glavna strategija sa e, mađarske perspektive. Što se tiče gospodina Popova, imam pitanje vezano uz to na koji način se ovi okolišni aspekti koje ste spomenuli, kako kakve će oni imati utjecaj na odluke e, komisije vezano uz e, prioritete transporta, ovisno o odlukama e, u okviru okolišne politike, isto tako selekcije samih, samih projekata. Da li će to biti odlučujuće kad komisija bude E, donosila odluke. Isto tako e, želim postaviti pitanje predsjedniku regije Hajdu Bihan. Zahvaljujem vam zbilja na svim e, idejama, no u svakom slučaju bih želio da se što više u Poljskoj lobira na kako bi se zapravo financiranje preusmjerilo, kao što je to povjerenica Bulc rekla, kako bi znači se iz Connecting Europe e, preselile investicije u neke nove načine investiranja. Ako Polska e, vlada ima ozbiljne namjere i dovoljno čvrsta u svojim odlukama, onda postavljam si pitanje da li ćete e, u Poljskoj o tome razgovarati sa ministrima za regionalni razvoj. Ja sam sad posljednji na popise na popisu e, e, e, posljednja dva govornika su govorili samo o cestama, ali možemo ići i dalje. Možemo promet smanjiti na postojećim cestama. To me naročito zanima, mogu vam navesti primjer kada je sanirana pruga iz Kasta i Štekmana, onda onda je bilo 23 tisuće vlakova kad ste govorili o gradovima koji trpe od prometa, od e, buke i tako dalje, e, kako to smanjiti? Hoćemo li e, graditi više cesta ili ćemo povećati učinkovitost i bolju infrastrukturu? Gradonačelnik Münchena je, je, je rekao je rekao da auto ubija e, naše gradove. E, prema tome moramo imati drugačiju vrstu prometa. E, trebamo osigurati promet. Naravno, automobilski promet ne funkcionira, on je prekrcan i trebamo druge načine. Što se tiče financijske učinkovitosti, recimo primjer Njemačke, a 20 to je išla cesta prema istočnoj Njemačkoj. Ona nije frekventirana i nije se isplatila. E, gradnja cesta ne, uvijek, ne donosi uvijek e, onu e, ekonomsku moć koju smo si zamislili. I ovaj zadnji prilog ako pogledamo cilje Europske unije i gdje se investira, tu imamo razlike. 60% novca ide u ceste, a samo 20% na, na tračnice, a 0,7% e, u infrastrukturu. Mađarska je međutim model e, za e, drugačiji pristup. Ona ima 2% za infrastrukturu i to igra veliku ulogu kad govorimo o cestovnom prometu na primjer e, to bi bilo dobro da takvu politiku i tamo e, primijenimo moramo poticati mobilnost i e, zaštititi okoliš to je spriječiti klimatske promjene kako možemo poljski primjer 1,2 milijarde e, su e, pretočili iz e, željezničkog u cestovni promet. A imamo i prosječnu brzinu od 50 km na željeznicama. Je li to nije važnije poboljšanje toga nego gradnja novih cesta? Ceste koji put traje gradnja 30 godina Dakle, situaciju treba promijeniti. Izvolite. Hvala lijepa. Mislim da smo imali jako malo vremena i nisam mogao e, govoriti o svemu. U Mađarskoj između 2004. E, i 2020. ćemo e, potrošiti 4 milijardi za razvoj željeznica – Budapest-Miškolc e, veza, to je nova pruga. E, imamo i druge ideje, e, Debrecen-Nođvar, sa Grosvardar u Rumunjskoj ćemo se povezati. Također radimo na prekograničnom prometu E, imamo također i e, u Debrecenu smo napravili studiju izvedivosti o e, prometu i povezanosti predgrađa sa centrom grada. Dakle, potičemo i razvoj cestovnog prometa i taj treba biti konkurentan E, imamo jedan e, intermodalni centar u Debrecenu. Mi želimo naravno smanjiti vrijeme putovanja željeznicom. E, želimo brže stići iz jednog grada u drugi moramo dobro povezati administrativne centre. Ne trebamo nužno razlikovati između željeznica i cesta. Što se tiče našeg okrugla, mi imamo vrlo dobar, e, dobru mrežu biciklističkih staza. E, to je, e, imamo strateške ciljeve. Ovaj razvojna faza u Karpatima treba e, potrajati. E, Debrecen Grosvardar treba povezati, cesta 34 treba biti dalje izgrađena. Miškolc Kašao je također važan e, odsječak. To je vrlo važna faza Slovačka, Rumunjska, Mađarska, sve će se to povezati do 2020. Hvala lijepa predsjedniče. E, sada ću početi s pitanjima. E, imamo e, vrlo malo vremena za riječ, pa je to izazov. Infrastruktura na cestama, a radi se i o investicijama u željezničku mrežu. Ova u Poljskoj je nekada bila situacija da smo naj, imali najviše izdataka za željeznice. Sada je omjer 50-50. Moram međutim reći da u našem dijelu Poljske željeznice se ne koriste dovoljno. Imamo tu teškoća i s poplavama sada su investicije idu u smjeru e, cestovnog prometa, željezničkog prometa i zračnog prometa, ali i razvoj interneta je vrlo važan pri tome. U ovom dijelu Poljske e, je e, četvrtina živi četvrtina stanovnika Poljske. To je važan e, element razvoja ne samo za Poljsku već i za Europsku uniju. Tu imamo i mnoge granice pa e, nas ljudi gledaju s druge strane granice. E, imamo i put Jantara koji tu prolazi Naravno, tu sad ne govorim o velikim ekonomskim efektima, to je e, zanimljivo za turizam, ali ako pogledamo Češku, možemo reći da se Češka može povezati s nama. Tu se ne radi samo o jednom elementu ili sustavu koji je ograničen na nas. Ova inicijativa koja je povezana sa e, financijama to je pozitivno. Mi trebamo još 2 milijarde eura. Oni nedostaju kako bismo e, završili naše projekte. Dobili smo važan signal od e, komisije. Moramo i dalje pregovarati kako bi se ta financijska konstrukcija ostvarila. regije e, vojvodstva to traže jer e, znaju da to pruža velike mogućnosti za razvoj. Oni se mogu društveno otvoriti, cijela se regija može otvoriti. Ova je rasprava danas važna. Moramo govoriti o e, razvojnim ciljevima. Hvala lijepa. Gospodin Popov ima riječ. U prvom redu ću odgovoriti na pitanje kojim je postavio gospodin Fereva. Što se tiče e, okolišnih komponenata, one jesu uklopljene, ugrađene u zakonodavstvo u nacionalna europska e, zakonodavstva i u AKI. E, e, imamo također i okolišne i strateške evaluacije. Imamo također ocjenu učinka na okoliš. Ovdje se radi o tome da nacionalne vlade rade ocjene učinka. One e, zapravo zanemaruju važnost tih postupaka. Jedan od, jedna od ključnih komponenata za razvoj prometa je e, izbor alternativnih e, načina prijevoza. Mi imamo odluku, to je stajalište Odlučili smo izgraditi ovu e, autocestu ili željezničku prugu, a sada kada treba, kad se radi o uništavanju okoliša, čak i kada imamo učinak koje je ustanovila Europska e, komisija, e, informacija o tome dolazi kasno i te se stvari e, teško onda provode e, do one mjere do koje je to potrebno. Što se tiče koridora TNT, ti su koridori vrlo skupi. To su linije koje se povlače na karti oni nisu bile podvrgnute strateškoj ocjeni ili ocjeni učinka na okoliš. Ne znamo koje značenje stoji iza njih, a vrlo su skupe. Skupi. Gospodin Kramer je postavio jedno pitanje, a to su izbori koje e, svakodnevno donosimo kad gradimo prometni sustav E, odluke koje se danas donose u tom smislu će e, utjecati na našu djecu za 30 godina. Zbog toga moramo biti vrlo oprazni i mudri kada donosimo odluke. E, koridor broj 4, na primjer, transeuropski koridor koji povezuje Hamburg e, sa lukom u Solunu i e, prolazi Bugarskom je e, vrlo iskorišten. On se koristi za prijevoz tereta. U Bugarskoj za sada imamo i autocestu i željezničku prugu koji nisu adekvatni. Nisu dovoljni čak ni za prijevoz putnika a ljudi teško shvaćaju e, da biciklizam je također transportno sredstvo. Bicikli se koriste samo u gradovima, ali ne gradimo bicikliške staze i izvan gradova, a treba razvijati i bolji mentalitet u tom smislu. Hvala lijepa. Hvala na odgovorima i na prezentacijama. E, naravno možete e, ostati ovdje i slušati e, ostale prezentacije. Hvala. So. Evo sada prelazimo na treći panel, a koji se bavi značenjem prometne infrastrukture na socioekonomski razvoj, održiv rast i kompetitivnost, odnosno konkurentnost. O tome ćemo raspravljati. Naš prvi govornik je Janoš Vinč, European Passengers Federation, a on će govoriti The Passengers Perspective on the Connectivity of the Central and European Member States. Gospodin Vinče, izvolite. Uh, Prije svega želio bih uh, zahvaliti predsjedniku i tajništvu na ovoj mogućnosti. Molim vas. Možete li, molim vas, uh, biti tih, jer inače to nije ljubazno prema našem govorniku. U svakom slučaju želim zahvaliti na toj mogućnosti da govorim iz perspektive putnika u središnjoj istočnoj Europi i to preko u e, prekograničnim razmjenama. U Europska federacija putnika je organizacija, krovna organizacija e, regionalnih organizacija putnika od 2007. E, godine mi smo organiziramo znači izvješće i pišemo izvješće Journeys Without Borders. E, time se, tu se govori znači o e, željezničkim vezama, ali ne samo željezničkim vezama između država članica Europske unije. Mi smo vidjeli da od pridruživanja država srednje i istočne Europe Šengenskoj pro prostoru da je postalo vrlo lagano preći granicu ako putujete automobilom ili na primjer ako hodate, prelazite pješke granicu ili biciklom, ali što se tiče javnog prijevoza onda to postaje e, mnogo teže postaje teže prijeći granice između europskih e, država. U mnogim e, e, slučajevima čak se situacija i poboljšala možemo, koji su zapravo glavni zahtjevi iz e, perspektive putnika što se tiče prekograničnih veza? To su isti zahtjevi kao što bi korisnici imali za sve veze e, javnog prijevoza, znači moramo reći da to mogu, moraju biti redovite veze, isto tako da moramo imati raspored veza, e, također moramo imati i uslugu u najveće najvećim najbližim gradovima granici. Isto tako e, moramo imati prilagođene cijene domaćem prijevozu i isto tako moramo imati zbilja vrlo glatku suradnju između različitih e, operatora. No moramo reći da je realnost e, nažalost drugačija od one idealne prekogranične veze u srednjoj i istočnoj Europi e, karakterizira zapravo vrlo mali broj usluga Vidite ovdje na ekranu u različitim e, regijama da imamo na primjer dva, tri ili četiri e, e, znači usluge određenog javnog prometa kojima se može preći neki granični prijelaz. Isto tako glavni problem je zapravo cijena prekograničnog putovanja ja dolazim iz iste regije kao i gospodin Pajna. Možete vidjeti da želite putovati 30 km e, u unutarnjem prometu u Mađarskoj, onda to možete napraviti na, za nekoliko eura. Možemo E, reći da su cijene isto tako e, iste u Rumunjskoj i negdje su čak i jeftenije, ali ako želite e, preći na primjer nekoliko kilometara s dvije različite različitih graničnih prijevoza, onda možemo reći da koncesijske cijene za tako kratki e, put su puno veće, čak i deset puta veće nego u unutarnjem prometu. Možemo reći da zbog toga su te veze skoro i beskorisne. Možete znači vidjeti da ja sam ovdje to vidio iz, u regiji iz koje dolazim, ali te velike diskrepancije isto tako vrijede i za druge dijelove Europe. Što se tiče nekih veza, velikih broja veza, zapravo situacija se pogoršala e, nakon e, velik, širokog pristupa e, srednjih i istočnih zemalja u šengenski prostor. Imamo zapravo vrlo malo dobrih primjera kao dobre primjere želim govoriti o vezi između Austrije i Mađarske i Austrije i Slovačke u regiji oko Beča. To je zbilja dobar primjer budući da cijene, raspored usluga, to je sve vrlo dobro. Isto tako bih želio govoriti znači o graničnom prijelazu, zapravo prelazu granicu između, e, prelasku granice između Slovenije i Mađarske. To je dobar primjer, no u svakom slučaju, bez obzira što se to može poboljšati, to ne funkcionira pre e, loše i funkcionira dosta dobro. Kao zaključak želio bih e, reći da se zapravo regionalne usluge s dvije, s dvije, dvije strane granice trebale bi biti koordinirani. Isto tako bismo što se tiče potpora bi se trebali u svakom slučaju e, e što se tiče javnog financiranja isto tako e, to bi e, trebalo biti u svakom slučaju obvezno što se tiče financiranja sa, na europskoj razini ono bi se trebalo trošiti ne samo na infrastrukture nego i na usluge jer bez usluga zapravo infrastrukture nisu ni u kojem slučaju korisne i to je izgubljen novac isto tako mi smatramo da od kad su budući da te države imaju zajedničke, puno zajedničkih veza, da bi u svakom slučaju bilo korisno da se povezanost e, poveća, a vi možete druge informacije naći na našim internet stranicama. Hvala lijepa. Sljedeća govornica Katrin Obst, e, direktorica Europske federacije riječnih luka, govorit će o e, infrastrukturi na Dunavu i utjecaj socioekoloških razvoja održivog razvoja i e, konkurentnosti. Izvolite. Thank Hvala vam puno predsjedniče na pozivu. Ja predstavljam Europsku federaciju za e, unutarnjih luka. Kako zapravo funkcionira? Evo, Znači radi se o federaciji, Europskoj federaciji unutarnjih luka. Imamo oko 200 unutarnjih e, luka u e, Europi. Ovdje vidite znači e, plovni put, a nakon toga vidite cestu i željezničku vezu, a nakon toga imamo i industriju budući da sve to ovisi o dobrim prometnim vezama. To omogućuje unutarnjim lukama da imaju različite uloge. Oni zapravo su svoje svojevrsni multimodalni polovi i vežu zapravo pomorski promet sa komnenim promet, prometom. To su u svakom slučaju e, vidimo da e, E, mnogi gradovi koriste to kao e, logističke, polove. Možemo reći da isto tako velike i male kompanije koriste to na različiti način. I te kompanije isto tako koriste različite vrstove po, e, prometa i na primjer imamo također e, vožnju tim teretnjacima prema e, na rijekama koriste se zbilja različiti načini e, prometa isto tako koji su zahtjevi kako bi unutarnje luke mogle odgovarati zahtjevima ekonomije u regiji znači moramo u svakom slučaju odgovarati svim načinima prometa i moraju imati dobru opremu isto tako moraju imati dobre administrativne procedure a e, što se tiče ovih e, točaka mislim da Dunav još ima mnogo toga za poboljšati što se tiče znači održavanja samog e, kanala Dunav, znači vidite ovdje znači ovaj jedan plovni put od Rodertama do Konstance i to je zapravo suštinski plovni put e, u Europskoj uniji. Znači ja sam e, ovdje koristila od kolega ovaj jedan slajd E, ovdje govori zapravo se o tome da se e, samo dno da, e, Dunava mje, mijenja vrlo često i zbog toga zbilja su veliki troškovi održavanja i to se ne radi onoliko često koliko su se e, oni obvezali na to kada je niski vodostaj onda se zapravo e, taj e, teretni brodovi negu, ne mogu napuniti teretom kao što su to željeli u svakom slučaju profit, profit ako je vodostaj visok onda je profit u redu ali ako ne onda se profit u svakom slučaju smanjuje što se tiče strategija Europske unije vezano uz e, Dunavsku regiju možemo reći da ovdje u svakom slučaju imamo strategiju i za održavanje imate ove male točke gdje zapravo je potrebno intervenirati što se tiče samog održavanja. No 85 milijuna eura bi bilo dovoljno za održavanje e, ovog plovnog puta onako kako bi to trebalo a još bi nam e, trebalo isto tako i dodatnih 80 e, e, milijuna eura za dodatne troškove i to zapravo ni u kojem slučaju nije preskupo. Ako bi u našem sektoru u svakom slučaju bismo željeli dobiti podršku u tom smislu tražili smo u svakom slučaju ministre da to podrže imamo isto tako vijeće za promet sutra i nadamo se da će zaključci potvrditi ovaj plan i isto tako da ćemo ići e, dalje u ovom projektu kako bi zbilja na pravilan način održavali e, dunav kako bi on zbilja bio izvor profita za, e, kao veliki plovni put put. Hvala. E, predstavit će nam logistički sektor vezan uz infrastrukturu u istočnoj Europi. Izvolite. Sorry. <laughs> Thank you, Mr. Chairman. Hvala gospodine predsjetanju, hvala na pozivu i mogućnosti da ovdje govorim u problemu o problemima prometa u srednjoj i istočnoj Europi i mogućim rješenjima. Prošlog tjedna smo imali konferenciju u Budimpeštu o prometu u regiji. Tražili smo načine rješavanja problema E, imamo dobre propise, države članice moraju pratiti propise i tržište otvoreno za konkurenciju, ali vidimo da u srednjoj istočnoj Europi imamo drugih problema koji nisu značajni za 15 država članica. Mi smo se fokusirali na te probleme. Ovdje vidite jednu lokomotivu koja se zove Verbruck. E, to je snimljivo na e, proslavi e, koja je slavila 25. godišnjicu takozvane pan pan piknuka u kolovozu 1989. kad se po prvi puta otvorio željezni zastor prema Šopronu gospodin Olivier Onidi e, nam je poslao jednu video poruku gdje je rekao sada je vrijeme da koristimo željezne tračnice, da povežemo Europu, da stvorimo europsku željezničku mrežu. E, bio bih sretan kad bi Mađarska i druge srednje istočno europske zemlje e, se povezale E, komisija će biti sretna da s njima surađuje na postizanju ovog cilja. Kakove izazove imamo pred nama kako bismo to e, postigli? Nikad ne smijemo zaboraviti da mogu funkcionirati samo uz dobru infrastrukturu. E, to su vrlo značajni izazovi za kopneni i vodeni promet Imamo i politički izazov, a to je odgovornost država članica. Oni moraju dati podršku željezničkom prometu, moraju shvatiti važnost željezničkog prometa i moraju prihvati europsko za zakonodavstvo. E, ali tu su odgovorna i poduzeća e, prijevoznika. Što klijenti očekuju od željeznica? Konkurentne cijene, točnost i sigurnost to je najvažnije ali u ovoj e, regiji u nekim zemljama e, su e, naplate vrlo visoke usluge su loše i putuje se dugo nemamo koordinirane politike imamo restrikcije i vrlo duga čekanja u naraženim kolodvorima i na granicama E, rješenje su koridori za željeznički e, teretni promet. E, moramo imati nove prometne promete i upravljanje koje također sve usluge na jednom mjestu. To je prva prilika kada terminali, operateri nastupaju zajedno na sceni, što je važno za usklađivanje propisa. to su najvažniji koraci e, e, propisivanje e, i izdavanje propisa za ove željezničke koridore samo jaka koordinacija u Europi može prisiliti države članice i željeznice da poprave usluge u teretnom prijevozu Eh, već sam spomenuo da ovo, ovaj problem, da nemamo dovoljno informacija operatera, da nemamo dobrih alternativnih e, ruta, da nemamo dobru infrastrukturnu politiku. E, interoperabilnost e, mora biti popravljena, poboljšana. To je u interesu naših klijenata. Ovdje vidite ključne parametre koridora koji treba Eh, tek postići u infrastrukturi eh, za operatere. Eh, vrlo često nemamo dobre poveznice i često nam na putu stoje razne restrikcije. Ovdje vidite trans, transevropske ključne koridore iz devetog koridora i E, istočno, istočne i srednje Europe. E, u našoj regiji imamo četiri koridora. Kao vidite e, i Turska je tu važan igrač. Svi želimo dobru trgovinu i veze s Turskom. To je danas stvarno. Zbog problema koje sam već naglasio, željeznica nije konkurentna u srednjoj Europi, u Grčkoj i Turskoj. Imamo ferije između Italije, Grčke, Italije i Turske i tu poslovanje ide odlično, ali u željezničkom prometu imamo uska grla. A ovo su uska grla koji e, spriječe i dobru vezu sa vodenim putevima, sa infrastrukturnim parametrima. Imamo duga vremena čekanja, e, a to povisuje troškove. E, nemamo dobro planiranje resursa i imamo malo intermodalnih terminala i centara. To su posljedice. tu imamo velike gubitke neki tereti se nikad ne prevoze željeznicom. A, to su bila samo naša očekivanja i snovi. A otkazani vlakovi e, jer veze ne postoje, veze nisu dobre, e, a to se sve ne može izračunati unaprijed. E, zbog koordinacije u Europi ako gledamo financijske instrumente kao CEF, E, to e, može poboljšati ovu situaciju i to ne samo operativno već i sa stanovišta infrastruktura. E, intermodalni terminali su vrlo važni a i moramo razviti željezničke veze između njih. Hvala Hvala lijepa na ovom izlaganju. To su bila izlaganja, a sada imamo raspravu. Hvala lijepa predsjedniče, hvala lijepa na zanimljivim e, prezentacijama. Pitanje za gospođu Opst je e, spomenula 85 milijuna eura koji su potrebni da se e, da se izgradi ovaj dijelić Maštrava i Vershofena. Odakle ste izvukli ovih 85 milijuna eura? Drugo pitanje, Eh, ovaj, eh, djelić između Straupena i Vershofena, eh, da li je realistično da Dunav, da Dunav kako se sada nalazi, da li to možemo izgraditi kao što to poznamo sa Rajne, na primjer. Znate da su tu nacionalni, nacionalna protivljenja vrlo snažna od strane država članica. E, imamo li još pitanja? Ako to nije e, slučaj, onda ja imam pitanje. U prvom redu, e, što se tiče putnika, recimo prometni savez koji okuplja Austriju, Češku i Slovačku. Tu su cijene jednake tu e, to je bi mogao biti vrlo dobar model e, ali drugi to ne slijede a e, to postoji samo između Slovačke, Mađarske i Austrije to taj primjer treba slijediti prekogranična pitanja mogao bih dati mnoge E, primjer je Aš 8 e, km e, to je dijelao, dijelio željezni, željezna zavjesa ali i cijene i karte i kod realizacije tu se ne misli prekogranično e, željeznička pruga ide preko granice do sljedećeg željezničkog čvora Prema tome tu treba uskladiti i cijene karate. Berlin Štetin kad je ta veza uspostavljena e, prvo je cijena bila visoka Poljaci to nisu mogli plaćati e, e, vlak je bio gotovo prazan i onda je jedan prometni savez se dogovorio da će karta koštati 10 eura i to vrijedi u Štetinu i u Berlinu E, od tada su vlakovi e, e, puni, a željeznica zarađuje više nego prije s niskim, sa visokim cijenama. Moramo visoke cijene ne donose ništa zadnje. Govorili ste o Šopronu. Naravno, sjećamo se na 25. godišnjiću pan-europski piknik. Imamo dobru vezu između Beća, Šoprona, preko Zagreba, Ljubljane i onda u Kopar. To bi bila najjednostavnija stvar Neke se dionice moraju elektrificirati, a negdje treba dodati druge tračnice, još jedne tračnice E, ovaj tunel Koralpe i Semering. E, to ima i ekološke i financijske dimenzije. Kako na to gledate? Možemo s time početi, ali e, a tunel izgraditi kasnije. Ali to sve stoji i ne miče se s mjesta. E, e, e, vrijeme putovanja iz Beća u Zagreb bi se moglo od 6 sati smanjiti na 4 sata. Zašto to ne ide? Ako nema daljnjih pitanja, onda ću dati govornicima riječ da nam odgovore na postavljena pitanja. Ja, hvala, hvala lijepa. E, imali smo dva pitanja. E, 85 milijuna, odakle taj novac dolazi, to se tiče jedne studije. E, u okviru Dunavske e, strategije tu smo imali input iz zemalja koje su u to uključene one nam javljaju koliki, kako ocjenjuju troškove. Tu su uključene države članice. E, a master plan, e, o tom ćemo se govoriti sutra u vijeću i tu ćemo imati solidan plan i financijski plan. E, drugo pitanje je bilo možemo li usporediti Rajnu i Dunav. To je nepravedno za Dunavo ne možemo reći e, da su oni jednaki. Rajna ima e, posebne regije s industrijama, e, tu su i povijesni razlozi. Ne možemo za Dunav dobiti istu stvar. Dunav ima međutim vlastiti potencijal. Pitanje nije da napravimo Dunav, pretvorimo ga u Rajnu. Što možemo izvući iz Dunava? Dunav ima veliki potencijal, veliku biomasu, e, to je važna tema. Tu, tu temu trebamo raspraviti. Izvolite. Hvala lijepa. Govorili ste o dionici Beč, Šopron, e, Zagreb, Ljubljana, Kopar. E, e, imamo još dionice u Mađarskoj koje nisu elektrificirane. Mm, imamo i fale i dvostruke tračnice. Mađarska koristi strategiju, sljedeću strategiju. Neke dionice se elektrificiraju, a što se e, tiče veze e, Beč, Grac i tako dalje, to je zanimljivo pitanje. Gör Šopron e, i također je povezan, to je povezano. Gör ima dionicu koja je modernizirana. Tu možemo voziti sa 160 km na sat. Dakle, taj razvoj e, se nastavlja. Nedavno sam istražio e, ka e, naplate na dionici na Semeringu. To je visok, te su naplate visoke. Mi bismo željeli ovaj se povezati sa Semeringom, a ne prema istokom i zato nemamo električnu vezu između Graca i mađarske granice. Tu bi se države trebale dogovoriti. Morali bismo možda koristiti evropske fondove da izgradimo to, tu dionicu, da, to jest da elektrificiramo. Imate, gospodine Vinče, imate vi riječ. I am in agreement, uh, with... Postoji ja sam se dogovorio sa gospodinom Kramerom da dobri primjeri e, iz Bečke regije ili Berlinske regije se trebaju e, proučiti, a da trebamo vidjeti zašto drugačije regije ne imaju tako dobre rezultate. Mogu reći da je kontrast još e, uočivlji kad pogledate Bečku regiju na primjer iz Austrije u Mađarsku ili iz Austrije u Slovačku stvari su se u nekoliko godina zbilja poboljšale i sada se ovdje zbilja radi o integriranom sustavu. No u istoj regiji između Mađarske i Slovačke veze sve postojeće veze i sve veze, znači putničke veze su unatrag nekoliko godina zatvorene to ne znači da regija nema potencijal, nego je jasno, jasno je da ga ima, no čini se da države srednje i istočne Europe te ljudi uključujući i vlade nemaju zapravo taj način razmišljanja e, u kojem javni prijevoz zauzima mjesto koje je potrebno. Već smo o tome razgovarali danas, a treba istaknuti da mnogi ljudi u tim zemljama e, javni prijevoz e, gledaju kao na neku sekundarnu opciju, a puno više računaju na automobilski prijevoz možemo reći da postoje zapravo i, i, intervencije i određene inicijative iz zapadnih e, e, gradova koji su zbilja etablirani kao metropole kao što je na primjer Beč samo iz tog pravca mogu doći poboljšanja u slučajevima kad nemamo znači tih e, veza prema istoku nadamo se da će se u tim e, budućim vezama ovi dobri e, primjeri ponavljati što se tiče infrastrukture želio bih insistirati da su infrastrukture dosta skupe i da se trebaju koristiti mi imamo znači prekogranične infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi, one nisu tako dobre kao u zapadnjoj Europi. Ako treba se e, trošiti novac, onda se treba prije svega ti, e, e, taj novac koristiti za taj jedan holistički pristup postojećoj infrastrukturi. Hvala lijepo, čuli smo devet izlaganja, komisija je pratila sve skupa i sada bih zamolio Eleni je dao riječ u ime komisija, želim još nešto dodati. Ako sam dobro razumio što ste izrekli, trase i cijene trase se namjerno drže visokom kako bi postojeća veza bila neiskorištena i kako bi se imala konkurencija projektu tunela koji će biti za 10-20 godina gotovo. Ako je to zaista tako, onda bih molio komisiju da li je to uopće u redu da se zapravo postojeća trasa čini namjerno skupom ili ne elektrificira kako bi se zaštitila perspektive. To smo e, ten mrežama vidjeli, a isto tako i mrežama e, i Nikoping tamo imali sličan slučaj jer e, se bi se eventualno spriječio e, prelaz prema Femarnu otoku. Znači, ako je to tome tako, onda bih rado dao riječ komisiji nakon toga. Da, e, upravo tako. Ja sam ovu tarifnu politiku proučavao u nekoliko zemalja kada je riječ o infrastrukturnim e, zahvatama i zaista neke se trase preferiraju, tu su onda niže tarife, a tamo gdje je bolje iskorištena infrastruktura, tada se povećavaju cijene ako dođu nove veze, vlakovne veze i ako žele koristiti ovu e, trasu, onda moraju platiti više i tu ne možemo izgrađivati konkurentski odnos primjer Semering eh, željeznice ako želimo koristiti zbog toga su tamo recimo i niže cijene na Semeringu i tu si postavljamo pitanje ako želimo prebaciti robu preko Sankortata prema Beču, to su dizel lokomotive, zaista postoji mogućnost da se koriste i elektrificirane eh, trase koje su onda jeftinije. Naravno, interesantno, u Njemačkoj je se smanjuje cestarina za teška teretna vozila e, s obzirom na niske kamatne stope, usprkos tome što 7,2 milijarde eura fali za održavanje infrastrukture. Što se tiče željeznice, tu je razno raznih rješenja. Imamo i zaista bi bilo drago kada bi i komisija kazala, gospođa Hinto, imate riječ. Hvala puno na pozivu. Ja ovdje predstavljam eh, DG Move vezano e, znači za znači ovu mrežu e, transportnu mrežu i isto tako ovaj e, instrument za povezivanje Europe Connecting Europe Facility mi imamo cijeli niz dobrih primjerba kako su zapravo veze vrlo važne isto tako kako to zapravo smanjuje povezanost i dostupnost u nekim istočnim e, zemljama. Isto tako bih željela reći da komisija u svakom slučaju prepoznaje ovaj problem, da su preko granične veze i preko granični e, putevi zapravo najteži za osmisliti. Mogu reći da u mnogim e, slučajevima isto tako nedostaje suradnje između različitih e, država članica. Isto tako nema možda dovoljno volje što se tiče vlada. Isto tako e, postoji novi instrument vezano uz mrežu TNT. Isto tako imamo e, ove instrumente vezane uz Connecting Europe Facility, a isto tako imamo i ovu mrežu koordinatora koje e, kojem smo govorili. Kad govorimo o CEF-u treba podsjetiti na to da je zapravo e, sekcija što se tiče prekograničnog prometa nešto što je izuzetno važno. I jako je važno zapravo uzeti u obzir ove E, glavne koridore. Isto tako tema interoperabilnosti, interoperabilnosti, to je jako važna tema koja je već spomenuta isto tako trebamo vidjeti koje možemo naći financiranja u okviru cefa što se tiče tih e, koridora e, znači ne samo za budući programski period i već i u ovom programskom periodu trebamo vidjeti na koji način će se financirati na primjer e, same ceste. E, možemo reći da CEF želi prije svega inzistirati na e, unutarnjim plovnim putevima, isto tako na željezničkom prometu i na željezničkim vezama. Drugi aspekt je vezan među povezanost različitih načina prometa na primjer e, riječne luke ne mogu dobro e, funkcionirati ako postoje unutarnji plovidbeni putovi ali na primjer ne postoje e, ne postoji povezanost s cestovnim prometom i to želimo također financirati u okviru cefa isto tako smo čuli da su neki govornici govorili o tome da ne trebamo govoriti samo o cefu kad govorimo o prekograničnim sekcijama infrastrukture kulture. Isto tako trebamo to zapravo vidjeti kao jedan komplementarni sustav i trebamo isto tako e, uzeti u obzir ono što je, e, što je poljska regija go, rekla o Via Karpatici i o tome na koji način se zapravo može imati jedan, jedna dobra ideja i dobar pristup. E, mislim da bi to u svakom slučaju trebali imati i na europskoj razini kad na primjer govorimo o kohezijskim e, fondovima i tako dalje. Interreg fondovi isto tako su osmislili cijeli niz različitih suradnja. Isto tako se govorilo vezano uz to na koji način regije mogu e, e, napredovati vezano uz ove koridore u okviru ten e, tea isto tako bi htjela govoriti o europskim koordinatorima isto ovoj mreži europskih koordinatora u svakom slučaju željeli bismo da poruka prođe da da dobri projekti su oni koji zapravo mogu onda dobiti e, financiranje iz CEFA i da trebamo znači u svakom slučaju vidjeti koji projekti mogu biti financirani od strane CEFA, a koji drugi na primjer iz strukturnih i kohezijskih e, fondova. Trebamo u svakom slučaju ojačati e, suradnju između regija i država članica. Mi u svakom slučaju e, to pokušavamo progurati na neki način kroz te koridore i kroz te instrumente koordinatora. Rekli, čuli smo ovdje e, također i neke dobre priče i početke nekih dobrih priča. Naravno, postoje određeni problemi što se tiče Dunavske e, regije, no e, možemo reći da se države članice ipak dogovaraju i gledaju na koji način može se financirati kako bi Dunav postao bolji plovni put. Mislim e, da isto tako komisija to, u svakom slučaju to snažno podržava vezano uz ovu mrežu koordinatora i osmišljavanja koridora kao što sam kao što smo čuli na početku e, slaba povezanost e, baltičkih država postoji kao realnost ali možemo reći da ipak su se i tu projekti e, pokrenuli i možemo reći da to ide nekako naprijed isto tako bih željela zaključiti s tim da E, ćemo zbilja danas e, odnijeti puno informacija u komisiju da isto tako je u svakom slučaju imamo puno izazova pred nama no s druge strane moramo isto tako paziti kako bismo te izazove na pravi način implementirali svi skupa hvala Hvala lijepo gospođi Hinto iz komisije na zaključcima. Hvala svim sudionicima i prije svega svima koji se ovdje nalaze kraj mene. Ovo je naša zadnja sjednica i zbog toga smo oko podneva imali malu zakusku. Još se smijemo prostiti od dvije osobe koje neće biti s nama. To je Kristina Redcliffe koja ne samo da je na dopust, nego ide u policy department, bit će još neko vrijeme kratko s nama i bit će povezana s nama, ali ne u našem tajništvu. Naravno da je želimo sve najbolje u budućnosti objema, svima trima koje ćemo spomenuti, a isto tako hvala na suradnju i na potpori eh, koje ste pružili našem odboru. Druga osoba koja nas napušta, to je na susjed do mene, Mihajl Vojčekovski, koja nas e, područje prometa prelazi iz područja prometa u Agri. Mihajl Vojčekovski, velika hvala na suradnji, na potpori, našem odboru kojeg ste pružili. Malo nam je to žao, ali svako dobro u odboru Agri. Time završavamo da ovu godišnju zadnju sjednicu u 2014. godini želim vam svako dobro, sve najbolje za Božić i sretnu novu godinu. Hvala vam lijepo.